Okay, well, I'm going to start... Dobro, ja ću započeti svakako. Čini mi se da su, da neki ljudi neće sada doći, već kasnije. No, s obzirom da ćemo imati sasnak izvjestelja u sjeni, to je vjerojatno i uzrok. Dakle, prva točka na dnevnom redu jeste točka 9. Indeksi korišteni kao mjera mjerilo u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima i tu se radi o razmatranju amandmana. Kao što se znate, ja sam izvjestiteljica. To sam, zadužili su me koordinatori. Dakle, najprije želim zahvaliti zastupnicima i izvjestima sjeni na amandmanima koji su dali. U sve u svemu oni su dosta korisni i tu je dakle koherentan doprinos, tako da se nadam da ćemo nastaviti dobivati, i raditi kompromisne amandmane koji će nam omogućiti da dođemo do razumnog pozicioniranja glede stave. Kao što sam rekla, ja sam samo revidirala svoje izvješće i pokrila sam neka, neke oblasti koje sam propustila i tako da bolje možemo pojasniti e, sve pojedinosti i tome su doprinijeli i moji izvjestelji u Sjeni i rad ovdje u odboru. I već smo počeli iznosti prijedloge u vezi sa onim stvarima kojima su u vezi s kojima su doneš, uloženi amandmani, dakle mnoge stvari možemo razjasniti i pojednostaviti. Vijest od vijeća jeste da će početi rad na ovom pitanju, ali tek sredinom, vjerojatno sredinom tek idućeg mjeseca. Mislim da je nemoguće da to dođe do trijaloga, ali bilo ipak dosta korisno da mi dođemo do zajedničkog stava kad oni počnu s radom i to nam daje malo više vremena. Ipak trenutno gledam kako da Glasovanje se održi 17. i 18. veljače, o tome je već raspravljano na sastanku izvjestelja u Sjeni, tako da, će, tako da ćemo imati dosta e, još sastanaka dodatnih idućeg tjedna. Evo ja sam htjela objasniti što sam ja radila sa svojim amandmanima, kolegi će objasniti što su htjeli napraviti sa svojim amandmanima. I onda ćemo napraviti sažetak. Ja sam e, unijela u članak 5.1 u amandmanu 282 neke izmjene o e, ekspertizi, o e, svim tim referentnim vrijednostima, odnosno robama koje će biti uzete u obzir i e, administratori i indeksi će biti uvršteni u referentne vrijednosti kako se izbjegao sukob vrijednosti. Kao što sam rekla, očekujem da će nacionalne e, središnje banke biti izuzete iz ovoga, jer u članku drugom se to traži i ja bih stvarno htjela da bude zabilježeno i zabilježen sve te odredbe Oni, uvijek nam se kaže da su one tu negdje, ali bilo bi dobro da vidimo koje su, osobito kada je riječ o trećim zemljama, da provjerimo da to nije samo rekla kazala, već da to stvarno postoji i to bilo korisno. I isto tako e, ćemo zamoliti ESMA da provjeri regulirana tržišta i entitete koji su e, obuhvaćeni time. to nije nešto što će biti općenito primjenjivano, već nakon e, konzultacije ja nastojim da ovo bude e, zadovoljavajuće za one koji žele da bude šire pokriće polja, a neki traži su tako i izuzeća, dosta e, velika, no to nije baš do nas da donosimo tu vrstu odluka, tako da ću tražiti od ESMA da to e, uradi, e, s obzirom da neke stvari paralelno pokrivamo sa Joskom, tako da bismo trebali vidjeti kako e, da postupimo sa agencijama za kreditni rating i ažuriramo to posredstvom delegiranih akata i da budemo sigurni da e, Josko e, postupa onako kako treba. Na sastanku izvjestali u Sjeni neki su smatrali da bi bilo bolje da se s mojim e, da se u članku drugom, a ne u članku petom pozabavi sa poljem primjene i to je nešto što, ću, što sam na što sam pristala u prijedlogu kompromisa jer smatram da su u pravu E, što se tiče e, važnih amandmana, treba uvrstiti diferencijaciju između e, podataka koji su uvršteni. U predlogu komisije to podrazumijeva moguće podatke OTC u definiciji reguliranih podataka, jer bojim se da bi to moglo poslati krivi signal tako da sam unijela određene izmjene u to. E, naravno, e, transparentna regulirana tržišta, e, tu bi bilo dobro da dobijemo pouzdane podatke i to je nešto na čemu trebamo poraditi u manje transparentnim tržištima i isto dakle tu možemo izmijeniti formulacije. Što se tiče kritičnih referentnih vrijednosti, promijenila sam prag, zadržala sam onih 500 milijuna, eh, milijardi, ali se bojim da bi bilo teško to količinski eh, izraziti, tako da bi moglo izazvati određene poteškoće, tako da sam zatražila od agencije ESMA da odredi taj, tu eh, ključnu referentnu vrijednost i da imamo tu osnovu no, onih 500 milijardi šalje ipak jasnu poruku da je to substancijalno. Ja sam promijenila definiciju ključnih e, referentnih vrijednosti kako bismo i uklonila e, onu referencu na stotnu milijardi, e, prago stotnu milijardi mi ćemo imati mogućnost da pojednostavimo strukturu ovoga svega što ulazi u e, polje primjene. E, ideja o tome da administratori budu e, uvršteni mi se dopada, no to ovisi o referentnim vrijednostima ukoliko se radi o agenciji za određivanju cijena, to je to može biti zanimljivo, ali te podatke može predstaviti problem ukoliko oni otkriju e, odmah svoje podatke o procjeni određenih vrijednosti, jer onda će konkurenti to znati. Dakle, te pod... metodologija je ovdje prvenstveno u pitanju. Dakle, ja još uvijek stojim uz ovaj prijedlog onda gdje imamo ključne referentne vrijednosti koje se koriste u maloprodaji, onda predlažem da se sve to objavi i da se gleda na pitanje intelektualnog vlasništva i e, mogućnosti objavljivanja tih podataka ja se zalažem za friend licensing. i da nema nikakvih e, neopravdanih subvencija, tako da sam i tu uključila jedan dodatak za CSD trenutno e, mi je problemačno to što imamo dva konkurentna režima za treće zemlje, treće države, jer e, mi smo ti koji vodimo tu svoju borbu da se usvoji zakon, zakonodavne odredbe i posredstvom IOSKA i e, kod njih se zalažem da se koriste i dalje referentne vrijednosti i da postavimo ekvivalente kada budu usvojene zakonodavne mjere. Dakle, kada do toga dođe morat ćemo vjerojatno revidirati e, svoje odluke, ali to je sve nešto što IOSCO koordinira na cijelom svijetu. To smo radili i sa e, proračunskim standardima, dakle to nije ništa novo u biti. E, sad gledam koja je uloga ESME za referentne vrijednosti. Možda nije prava formulacija pronađena. E, G. je E, njegova formulacija je vjerojatno puno bolja i na sastanku izvjestelja u Sijeni smo već raspravljali o tome i tu su spomenuti referentni e, članci. E, ESMA u biti de facto bi trebala imati nadzor nad ključnim referentnim vrijednostima unutar Europske unije, ali onda kada to već odranije postoji, onda i Josko isto tako treba imati uvid u to. Države koje nisu članice bi trebale zadržati odgovornost supervizije, no treba vidjeti da li će se tražiti od ESME da e, preuzme stvar u svoje ruke. To je vjerojatno takav scenario će biti primijenjen, trebamo iznaći pravu formulaciju, jer tu ima problem s ovim kritičnim e, referentnim vrijednostima koje će e, morati, dakle, ponukati e, one koji trebaju dati doprinos da doprinose i kada je riječ o bankovnoj uniji postoje jasni putevi komuniciranja i o tome smo već raspravljali na sastanku izvjestelja u Sjeni i dalje ćemo o tome raspravljati i mislim da e, ćemo doći do e, sporazuma i konačno u dodacima nisam imala vremena na pročešljati ih još sa izvjestiteljima u Sjeni e, ono što sam ja zamislila jeste da ih e, uskladimo što bolje moguće s Joskom i da budemo sigurni da su proporcionalni, osobito kada je riječ o dodatku trećem i e, kriterijima za robu i da to stupi na snagu pravovremeno. Znamo da je situacija Joska riješena Dakle, evo ja sam spremna čuti vaše prijedloge kako to sve formulirati. E, neki bi mogli imati to potpuno izuzeće, ali to nije zadovoljavajuće. Htjeli bi vidjeti da je to e, upisano samo onda kada, kada odredbe Joskoa budu e, riješene i jasno definirane. Dakle, prepuštam izvjestiteljima u sjeni da e, vide što dalje raditi s amandmanima. Ja se obraćam sada prvo e, europskim pučanima i geju koji je tamo u kutu. Hvala. <clears throat> Hvala. Vi ste, e, predsjednice, kao i obično, dali vrlo sveobuhvatni pregled ja sam radio na ovom dosije uglavnom sam se bavio područjem primjene, e, ulogom ESME i inputa zemalja. Također sam se bavio pitanjem e, zviždača. Ja mislim da moramo imati dobre odredbe koje govore o tome. Što se tiče područja primjene, podržavam još jednom pristup izvjestiteljice, a amandmani o tom pitanju vrlo su sveobuhvatni kao što ste rekli. Međutim, područje primjene je okosnica cijele uredbe. Prema tome moramo razmisliti o tome zaista vrlo pažljivo sljedećih nekoliko tjedana načela ajoska e, moraju nam biti na umu dok budemo to radili i e, na taj način e, da se uredba proporcionalno primjenjuje s obzirom na ranjivost i rizike koju uključuju pojedina mjerila. Zahvaljujem vam se <clears throat> predsjednice E, na tome što ste prihvatili kao temelj za amandmane moj amandman o ESMI. Ja zapravo hoću reći da bi ESMA morala e, podržavati dakle jedan kritičnog e, regulatora ESME osim o slučaju da se on nalazi u jednoj nacionalnoj u jednom nacionalnom tijelu i onda bi se to trebalo dati ovlast za to nacionalnom administratoru. Osim ako ne postoji neki posebni razlog da se to ne napravi. E, pitanje bi bilo naime da li bi nadležna tijela u toj zemlji e, imala odgovarajući nadzor. Ako bi to bio slučaj, onda e, ne znam kako bi se trebalo djelovati, ali znam da e, mi se to čini vrlo malo mogućim. Što se tiče amandmana 4, 5 i 6 koji se odnosi na mjerila vezana za sirovine, kada govorimo općenito o svim e, sirominama i amandmanima, Ole Schmidt je uložio amandman broj 7 koji daje e, različito e, težište ovome, različito je njegovo stajalište od moga i e, morali bismo to razmotriti, o tome moramo više razgovarati. Trebamo čuti isto ako što će Verne reći o pitanju sirovina. Što se tiče e, kodeksa ponašanja za one koje trebaju izdvojiti e, dakle e, za same davatelje ja mislim da ako se olabavi kodeks ponašanja E, ovisi to o različitim zemljama. Mislim da ste vi sami predsjednice rekli da bi da oni koji podastru e, e, kritična mjerila da bi oni se zaista morali podvrći onome što stoji u kodeksu ponašanja i dakle da bi to trebalo biti pravno obvezujuće bit će sigurno različitih mišljenja o tome, možda možemo naći kompromis, možda se sve to može podijeliti u kategorije i onda za kritična mjerila to moramo staviti da bude pravno obvezujuće, možda druga ne bi trebala biti pravno obvezujuća. E, također sam napravio amandmane o načelu Jajosko i o e, hijerarhiji prioriteta pojedinih mjerila. Kako se mjerila određuju? Koji je stupanj transparentnosti? On bi se morao povećavati ovisno o stupnju povjerenja, razini povjerenja u pojedine podatke. Ja mislim da moramo to eh, odvojiti od onih pokazatelja iz eh, trgovinske komercijalne dakle, e, organizacije. Trebamo dakle gledati najprije na metodologiju da se odrede mjerila, a nakon toga ih treba više definirati i trebamo vidjeti što se mora objavljivati u pojedinim slučajevima. To treba dakle više istraživati. Što se pak tiče trećih zemalja, članak koji govori o tome jako je važan s obzirom da je cijeli svijet tih e, mjerila E, nešto što se u velikoj mjeri odnosi na međunarodne transakcije. U Sjedinjenim američkim državama se o tome govorilo. Mi kao zakonodavci Evropske unije ne smijemo administratorima iz trećeg zemalja zatvoriti naša tržišta. Administratori iz trećih zemalja E, morali bi se u velikoj mjeri moći podvrgnuti pravilima IOSKA. E, zanimalo me što će o tome reći kolege. S druge strane, možda ću nešto reći o e, ekvivalentima odredbi i to bi možda stavilo pritisak na treće zemlje kako bi i oni dali E, određenu regulativu i okvirnu regulativu vezano za pravila Joska. I na posljedku vratit ću se na važnost toga da imamo e, zadovoljavajući vanjski sustav zviždača kako bi zviždači mogli se izravno obratiti ESMI ili državnom tijelu, a da se pritom ne moraju bojati reperkusija. Dakle, svi mi se naravno moramo još konzultirati s našim klubovima zastupnika, ali mm, pomalo dolazimo u onu fazu gdje ulazimo u to da ćemo moći napraviti kompromisne amandmane. Naravno, nećemo se po svemu moći složiti, ali hvala što ste sve do sada napravili. Hvala vam gej, a sada Emily u ime socijalista i demokrata. Hvala općenito uzeći, mislim da smo sada u situaciji kad imamo jako puno amandmana koji su vrlo raznovrsni. Moramo posebno paziti kada zadremo u definicije. Tu se uvode neke novi eh, nove definicije, glavna mjerila, kritična mjerila i tako dalje. Moramo to jako dobro definirati. Moramo dakle jako pasti na definicije i na područje primjene. To je ono što me najviše brine. Druga stvar koja me brine je da ćemo mi imati kompliciraniji prijedlog od prijedloga što ga je bila dala komisija. Radit će se o prijedlogu koji možda neće biti onoliko sveobuhvatan kao što je to predlagala komisija. Dakle, e, područje primjene bilo bi uže od onoga što je predlaže e, predlaže komisija, a isto tako e, ne bi dovoljno obuhvaćalo ESMU. Ja se nadam da ćemo te razlike moći premostiti razgovarajući sa izvjestiteljima u sjeni. Postoji i još jedan aspekt, dakle e, slaba točka ovoga jest e, da ponavljam e, područje primjene koje je po mišljenju socijalista nešto što je ovdje preusko. Mislim da ćemo o tome više razgovarati među isteljima u sjeni. Što se tiče pak zahtjeva za administratore, vi ste od samog početka rekli da se želite usmjeriti dosta na administratore. To je nešto što apsolutno ima smisla, ali istovremeno mi želimo da se u to uvedu određeni zahtjevi za one koji daju doprinose. Za sada imamo preslab, odnosno oslabljen e, kodeks ponašanja. Da, naravno ima argumenta da kodeks ponašanja bude pravno obvezujući, no istovremeno e, i oni koji e, daju doprinose moraju također imati jasna pravila ponašanja. Što se pak tiče kritičnih mjerila, moramo vidjeti što su kritične mjerila za Uniju. To je srž svega i moramo znati na koji način ćemo ih moći definirati. Mislim da moramo imati široku, sveobuhvatnu definiciju koja će moći se primjenjivati i u budućnosti. Ne smijemo to svesti samo na velika e, mjerila koja poznajemo, već i da nova mjerila mogu s vremenom kada prerastu e, u e, ili dovoljno sveobuhvatna mjerila ili pak u ona koja su od kritičnog značaja za Uniju, dakle da će se oni moći uklopiti u tu definiciju. I to je dakle još nešto o čemu treba razmotriti. Što se pak ESME tiče, E, ide žele da ona bude jaka i da se smatra od kritičnog značaja za Uniju. Treba joj dopustiti ne samo da se nađu regulatorne e, stručne norme, već isto tako da ESMA može i sama intervenirati, da ima ovlasti da intervenira kad se radi o kritičnim mjerilima. E, mislim da tu ima stvari s kojima se ne slažem i o tome moramo više razgovarati. Po pitanju trećih zemalja, to je i teško i osjetljivo pitanje. Bilo bi mi drago da čujem što će reći komisija. Naime, što su oni imali na umu kada su ovo pitali, pisali, kada su govorili o zahtjevima za administratore trećih zemalja? to je kao zamisao dobra stvar, ali moramo se među izvjestiteljima u sjeni dogovoriti može li se to u praksi primjenjivati. Imati obvezujuće norme za administratore iz trećih zemalja, to je nešto o čemu bih htjela više čuti od strane komisije. Mislim da načela Joska nisu dovoljna sama po sebi jer ona nisu obvezujuća. I rizik koji se tu može javiti jest da se cijelokupni sektor, ta cijelokupna industrija mjela jednostavno ode iz Europske unije i u tom slučaju mi ovim zakonskim propisom ne bismo učinili baš ništa. Nadam se inače da ćemo rad moći završiti za vrijeme ovog saziva parlamenta. Znam da na vijeću stvari ne idu jako brzo, ali barem bismo mi mogli završiti naš dio posla i da e, na taj način e, možemo jako i dobro odgovoriti na one slučajeve koje smo vidjeli prošle godine o manipuliranju e, tih mjerila. Hvala. Filip, izvolite u ime zelenih. E, dobro jutro svima. Mislim da imamo ekipu koja dobro radi na tim e, poslovima, jer iskreno govoreći mislim da još nismo došli u, e, i vidjeli ono najgore. Kada shvatimo kolika je veličina skandala s Forexom, činit će nam se da je e, Libor bio čista igrarija. Što se tiče ovoga što je rekla Emily, moram reći da se i mi zalažemo za što jače praktično područje primjene i u tom smislu e, moramo e, paziti da sve, ograničenja koje uvedemo e, budu zaista nešto što ima smisla, praktičnog smisla. E, znam, Šaron, da vi niste isključivo orijentirani na Veliku Britaniju, već da razmišljate prilično u terminima Europe i prema tome imam povjerenja u vas e, na tom planu. Što se tiče ESME i e, regulatornih stručnih normi, to je nešto što smo napravili sa ESM-om za banke. Dakle, odgovornost za nadzor, jesu li sva ta mjerila kritična, bitna i tako dalje. Treba vidjeti oni koji su imaju utjecaj na cijelu Europsku uniju, moraju se staviti pod nadzor ESME. E, bez obzira je li to nešto što nadzire ESMA izravno ili pak što e, ESMA delegira nacionalnim nadzornim tijelima. O tome će ESMA odlučivati. Ali ne bismo se zalagali zato da se razdvoje pokazatelji i mjerila i njihovo nadziranje ako iste imaju utjecaj na cijelu Europsku uniju. Dakle, e, sve što je vezano za jedinstveno tržište mora se više staviti na europsku razinu, a ne na nacionalnu razinu. Treba dakle razumno odlučiti na koji način trebamo razlušiti različite odgovornosti i njihovu provedbu. Već sam rekao da moramo jasno definirati e, kategorije poput mjerila. E, ne zagovaramo presloženu e, podjelu i isto tako moramo dobre prijedloge što se tiče pragova kako količinski tako i po pitanju kvalitete i e, dobro e, staviti svaki kriterij u ispravnu kategoriju. Posljedna jedna stvar kojom su se bavili samo zeleni za sada, a to je ispravnost, prikladnost samih mjerila mjerila koje se koriste za financijske operacije za koje su oni zaista i relevantni. Možemo se pitati zašto koristimo LIBOR za e, način izračunavanja variabilnih kamata za stambeni kredite. Bilo je mnogo toga što je govorilo u tome u prilog, pa se zato to tako koristilo. Ako se ta mjerila koriste za nešto za što nisu primjerena, onda to stvara određene rizike za koje mislim da ih treba uključiti u zakonski propis. E, možemo isto tako tvrditi da za sada još nismo došli do e, točke u kojoj možemo reći kako je prikladna primjena određenog kriterija. I zbog toga nismo previše zašli u definiranje onoga što treba napraviti. Međutim, želimo pozvati Europsku komisiju da u sljedećih nekoliko godina ispita to pitanje i da ako to bude potrebno e, pokuša ukazati da se neka mjerela koriste na neprikladan način. I mi se također zalažemo za transparentnost rada ESME. E, Mm. mi e, se, a sada imamo povjerenja e, u e, tržišta za koje želimo da budu transparentna. Jer transparentnost mislimo da učvršćuje tržišta osim u slučaju kada bi se moglo dokazati da je previše transparentnosti eh, bi donijelo narušavanje, dovelo do narušavanja tržišta. Eh, ako se dakle to ne može dokazati, onda se zalažemo da se bude što transparentniji i što prije transparentniji. Još jednom ponavljam, mislim da na ovom pitanju radi dobra ekipa koja će napraviti dobar zakonodavni propis. Hvala vam i drago mi je što ću s vama raditi. Hvala. E, ja mislim da Said Kamal nije prisutan pa će ga zamijeniti kolega Strejček. Da, e, Said Kamal je izvjestitelj u Sjeni, ali mene je zamolio da prenesem neke njegove primjedbe jer on nažalost ne može danas biti ovdje. Teško je biti gospodin Said Kamal, kao što vidite, ali pokušat ću da ću sve od sebe. Zato si ti, Filipe, jedan od mojih omiljenih zelenih. Sajed Kamal bih htio zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni e, za vrlo konstruktivan sastanak u Strasburu prošli tjedan. Čini se da postoji e, e, konsenzus o velikom broju pitanja. Gospodin Kamal je i dalje zabrinut da li je polje primjene ovdje previše široko uzeto. E, kritični e, kritične referentne vrijednosti koje igraju bitnu ulogu u funkcioniranju cijelog sustava su osjetljivo pitanje. To je jedna od najvažnijih e, primjedbi gospodina Kamala. Vlasti u Velikoj Britaniji su e, pokušale regulirati e, referentnu vrijednost Libor i europski zakonodavci pokušavaju uhvatiti ritam dostići vlasti u Velikoj Britaniji u tom pogledu. ESMA bi trebala imati ulogu u harmoniziranju i nadzoru e, nacionalnih e, e, nacionalnih nadzornih tijela bilo je i rasprave o kodeksu ponašanja i o tome da li bi to trebalo biti obvezujuće ili ne. Gospodin Said smatra da bi trebali biti obvezujući, ali moramo biti fleksibilni, naći e, ravnotežu, e, ojačati referentne vrijednosti, ali ne pretjerati u tome. Gospodin Kamal se veseli sljedećoj rundi kompromisa i nada se da će se uspjeti naći konsenzus e, kako bi zakonodavstvo bilo i proporcionalno i fleksibilno. I to je sve što sam htio danas reći. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imam ovdje popis onih koji su se javili za riječ. Za sada su to Vena Langen i Silvi Gula. Ima li još netko e, želju javiti se za riječ? Veana, sad imaš riječ. Hvala lijepa. Želim naglasiti da se potpuno slažem sa strategijom izvjestiteljice i kolege Gaja Mičela. Za pola sata počinje glasanje na odboru e, za industriju. E, zato još ne mogu izvijestiti o rezultatu tog glasanja i što će se dogoditi u vezi sa izvješćem e, Matijas, ali čini mi se neophodno da osim financijskih referentnih vrijednosti i indeksi e, koji se tiču sirovina koji uglavnom ovise o podacima iz trećih zemalja e, e igraju važnu ulogu. Ako administratore iz trećih zemalja otjeramo, od toga nitko neće imati nikakve koristi. Iznalaženje cijena e, orijentirano na referentnim vrijednostima e, vrlo je važno za našu industriju. Dakle, mi tu djelomično ovisimo e, od o referentnim vrijednostima koje ovise o vrijednostima iz trećih zemalja. Međunarodne, međunarodne korporacije tu e, uglavnom određuju cijene i mi o njima ovisimo. Vidjet ćemo kako će se to ukupno e, vrednovati, ali znamo da fizičke ref referentne vrijednosti kod takozvanih administratora da tu e, igraju ulogu cijeli niz takozvanih promatrača, ljudi koji zapravo privatno isporučuju cijeli niz podataka i zato se mora voditi računa o tome da se to ne zaguši kako e, da na kraju krajnji rezultat ne bi bio još manje transparentan. što se tiče dakle referentnih vrijednosti za sirovine, a to je moja molba e, za izvjestiteljicu, e, nakon glasanja danas na odboru za industriju da se E, uzme u obzir njihovo ono što oni izglasaju u daljem radu na ovom izvješću. Toliko od mene danas. Hvala lijepa. Silvi, imaš riječ. Hvala Šaran, hvala svima. Kao što je Filip rekao, ovdje imamo izvrsnu ekipu izvjestitelja izvjestitelja Osijen, tako da ću se zadovoljiti jednom malom opaskom. Što se tiče poje primjene, uvjerena sam da trebamo imati široko poje primjene, i osobito Europa ne bi smjela biti ispod razine globalnih zahtjeva. O tome se već raspravljalo u određenom broju međunarodnih institucija, te mislim da je ovo stvarno problem koji treba, kojem treba pristupiti dosta naširoko i tu su dosta variabilne te e, što se tiče indeksa, ali mislim da je važno da poljoprivredne bude e, široko obuhvatno i da obuhvati isto tako i se te trebalo bi imati isto tako ne samo kazna gonjenja, već i administrativne globe uključiti to sve, to ovisi od države, države do države, ali čini mi se da bi bilo dobro. I isto treba, želim privući vaš pozornost na amandman 23 koji je dosta važan sada nakon e, presude e, suda, jučerašnje odluke, jer jučerašnji, jučer je e, sud donio odluku o short sellingu i priznao je te, u svoju tezu Europskog parlamenta prema kojoj e, se treba odlučiti ESMI da donosi određene zabrane. Dakle, vidjeti dokud se može ići u izravnoj, e, izravnom nadzoru Euribora i u ovlašćivanju nekih drugih e, indeksa. Dobro, to tome će izvjestitelj vidjeti, ali mislim da ono što je sad pojašnjeno na, po pitanju doktrine Meroni, koja je bila jako kritizirana i isto tako kada je riječ o short sellingu, dakle ova odluka suda nas treba navesti da budemo ambiciozni i uvjerena sam da će Filipu biti drago da preuzme nasljeđe e, Paskala Konfana kojem sam poslao, poslala kratki mail. Dakle, ukratko, sud nam je izašao, dakle, dao jako veliku podršku i da, mislim da to treba staviti u ovaj tekst. Hvala. Hvala lijepa. Ako se više nitko ne javlja za riječ, onda dajem riječ predstavniku komisije. Hvala gospođo predsjednice. Zahvaljujem na ovoj raspravi koja je pokazala da parlament ovaj prijedlog shvaća vrlo ozbiljno, što je važno jer kao što je rečeno važnost referentnih vrijednosti e, ne samo e, za Europu nego i na globalnoj razini je izuzetno velika. Dakle, htjela bih naglasiti činjenicu da e, prijedlog komisije namjerava osigurati integritet referentnih vrijednosti općenito. E, dakle, smatramo da e, referentne vrijednosti treba zaštititi od eventualnog sukoba interesa i osigurati da one odražavaju ekonomsku stvarnost da su realne i zato smo tu unijeli važne odredbe kao što su izjave administratora. E, što se tiče e, obsega opsega e, polja primjene, zalažemo se za primjenu standarda IOSKA, dakle tu je polje primjene vrlo široko E, učinili smo to na taj način zbog različitih procjena. Postoje različita izvješća i sa različitih tržišta o različitim referentnim vrijednostima i bitno je da sve e, referentne vrijednosti dakle su osjetljive i zato valja osigurati da postoji odgovarajuća razina nadzora i e, sigurnosti. Što se tiče e, e, referentnih vrijednosti na tržištu sirovina, Josko ima specifičnu ulogu u tome i općenito načelo je da e, tu se ne smiju dopustiti rizici i zato bismo voljeli da Europski parlament također podrži ovo naše stajalište. Komisija pozdravlja presudu Europskog suda koja će dopustiti su zakonodavcima i komisiji da e, izrade odgovarajuće odredbe kojima će se definirati uloga ESME. E, htjela bih još reći da je komisija u svom prijedlogu e, zadaću nadzora nad specifičnim e, referentnim vrijednostima da li nacionalnim nadležnim vlastima jer imaju neophodne resurse i nadležne su. Međutim, vrlo je važno E, e, sačuvati ulogu e, kole, koleđa nadzornika što se tiče kolegija nadzornika. Što se tiče trećih zemalja, za komisiju je vrlo važno da u ovom prijedlogu postoji sustav ekvivalentnosti, jer kao što je rečeno, pošto smo mi prvi u G20 koji donosimo ovaj zakon, to bi moglo stvoriti situaciju e, da svi oni koji stvaraju referentne vrijednosti napuste Europske uniju i odu tamo gdje su pravila manje stroga, a to bi trebalo izbjeći. Međutim, E, mi smatramo da ne bismo trebali zatvoriti naše europsko tržište i zato je neophodno da ako se referentne vrijednosti stvorene izvan Europske unije, ako su u skladu sa našim pravilima, da se mogu upotrebljavati i u Europskoj uniji. Htjela bih još naglasiti da ovo prvi put da Europska komisija e, koristi e, načela i zato smo zaista E, učinili korak naprijed e, u smislu dopuštanja e, dodatne fleksibilnosti. A sada što se tiče ovog pitanja je li važno ili ne da da oni koji stvaraju referentne vrijednosti u trećim zemljama da su pod nadzorom naših nadzornih tijela mislimo da je to potpuno da je to vrlo bitno mi smatramo da e, je bitno stvoriti e, fer situaciju gdje svi imaju jednake šanse i to bismo trebali htjeli osigurati sa ovim europskim zakonodavstvom. Hvala lijepa. Sada ću samo ukratko e, sažeti ovo sve što je rečeno Mislim da u kompromisima koje ćemo izraditi e, bit će e, niz članaka gdje ćemo morati se pozabaviti e, različitim vrstama kategorizacije. Tu postoji cijeli široki spektar gdje E, se cijeli niz informacija e, podastire gotovo trenutno. S druge strane, kad dođete u područje gdje stvari postaju prilično subjektivne, a tu te su referentne vrijednosti e, kritične, tu treba imati jaču kontrolu nad njima i zato ćemo se time trebati pozabaviti. Mislim da ćemo morati imati različite kategorije. E, primam ovo što je rekla Emily, da stvari treba pojednostaviti, ali mislim da su referentne vrijednosti toliko kompleksne da ćemo morati e, predvidjeti e, tu razne, e, razne načine kako se postupa sa različitim referentnim vrijednostima. Mislim da ESMA tu ima e, veliku odgovornost e, u mnogo slučajeva e, međutim nadzor se mora prepustiti nacionalnim tijelima jer ESMA ne, naprosto nema dovoljno osoblja da obavi sav taj posao. Dakle, nacionalni nacionalna tijela će nam morati pomoći u tome. E, i na taj način ćemo postići proporcionalnost. To naravno uključuje i one opcije gdje e, su predviđene reakcije na promjene. Prihvaćam da moramo naći bolje e, formulacije i objasniti što podrazumijevamo pod ovim definicijama jer ako očekujemo desme da donosite odluke onda im moramo dati i neke upute o tome što je zakonodavac mislio i e, na koji način e, su te naše formulacije mišljene. Čula sam što ste rekli o rizicima. Filipe, nisam sigurna da se potpuno da, da mi je potpuno jasno e, u ovom trenutku kako bismo to mogli definirati. E, moramo, morat ćemo možda još poraditi na tome kako da to upakiramo. E, time se donekle bavi i MIFID što se tiče e, ulaganja, ali mislim da moramo učiniti nešto što je konzistentno s time, u skladu s time. E, komisija također ima ideje e, što se toga tiče. E, naravno pogledat ćemo ono što dobijemo od odbora za industriju E, tome međutim to je van nadležnosti opće uprave Markt. Što se tiče sankcija, veći dio sankcioniranja će se vjerojatno dogoditi kroz sankcioniranje zlouporabe tržišta. Tako da prethodno zakonodavstvo je tu imalo svoje slabosti pa to moramo pogledati u tom kontekstu kako ne bismo ponovo regulirali nešto što je već regulirano e, predviđenim sankcija za zloupotrebu tržišta. I konačno, u vezi s ovim što je rekla komisija, ja prihvaćam da na nekim mjestima e, se pridržavamo e, mjerila e, i standarda ajoska, a na drugim mjestima to pokušavamo zaobići. Jedno područje gdje sam zapravo povećala polje primjene u usporedbi sa predlogom komisije je kad se radi o financijskim instrumentima. Ponekad je određivanje cijena E, imovine koja nisu financijski instrumenti ja sam tu spremna e, e, prihvatiti vodstvo eksperata dakle tu postoji jedna diferencijacija između financijskih, e, financijske aktive i financijskih instrumenata. Mislim da se skupa imamo jedan dobar pristup. Nadam se da imamo dovoljno e, zajedničkih stajališta da ćemo moći postići E, rezultat s kojim ćemo svi biti relativno sretni i biti unutar e, standarda IOSKA, a e, to će se onda moći dalje usavršiti kao što se već dogodilo u vezi sa agencijama za kreditni rating. A sada, što se tiče vremenskog rasporeda, glasanje, e, smo odredili za 17. veljače i mislim da se možemo pridržavati toga datuma. Do tada ćemo imati e, stajalište odbora i onda, ćemo, onda će vijeće na temelju toga moći vidjeti e, naše stajalište i nastaviti sa svojim radom ako vijeće bude brzo, što nikad ne znamo, Možda, možda bismo mogli uspjeti e, dovršiti ovaj dosje još u našem sazivu, ali to nikad ne možemo znati unaprijed. U svakom slučaju želimo ponuditi tu mrkvu vijeću. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to koja se tiče poboljšanja koherentnosti zakonodavstva Europske unije o financijskim uslugama. Tehnički to je nešto gdje su koordinatori odigrali dosta značajnu ulogu. Ja ću izvijestiti e, o trenutnom E, trenutno postignutom, a onda drugi mogu reći e, što oni imaju za dodati. Želim zahvaliti Elisi Ferrera i kolegi Balku. Ovo je važno izvješće našeg odbora jer se približava kraj ovog saziva parlamenta i mislim da će ovo biti od velike pomoći za naše kolege u sljedećem sazivu parlamenta. Izvješće je, se temelji na e, javnom, javnoj e, konsultaciji koja je organizirana u 2013. godini na ovu temu. E, fokus je bio na koherentnosti i međusobnoj ovisnosti zakonodavstva i procesa donošenja odluka u institucijama. U e, izvješću smo donijeli cijeli niz konstruktivnih e, preporuka e, za odbor Ekon, na primjer da bi trebali dobivati redovita izvješća od opće uprave Markt i da bi trebalo češće organizirati javne konzultacije E, gdje kako bi e, svi glavni dionici imali mogućnost e, reći svoje mišljenje i i izvijestiti o svojim stajalištima kako bi se zakonodavci mogli iskoordinirati sa time i donijeti koherentno zakonodavstvo veća koordinacija između e, službi komisije potrebna je kako bi se kako bi zakonodavstvo moglo biti koherentnije. Mislim da se da to uključuje i neke koji rade na zakonodavstvu izvan komisije. E, kako ne bi potencijalno došlo do e, deformacija. U članku 2 do 9 priznaje se da e, komisijin godišnji program je važan dio ovog procesa međutim smatram da E, zakonodavci moraju osigurati sigurnost za sve dionike što se tiče vremenskog, e, vremenskog rasporeda donošenja zakona. E, a to je od velike važnosti za različite financijske sektore što dolazi do izražaja kada komisija radi svoje procjene i E, podastire prijedloge koji e, onda e, se pretvaraju u, zakon, u zakonski obvezne instrumente. Ako mogu reći, tu se radi i o izvješću Likanen koji će evo sada se pojaviti na kraju u, u trenutku kada je potpuno beskorisno. Nisam toliko entuzijastič, entuzija, nemam toliko entuzijazma što se tiče članka 3. E, izvješće i svrha ovog izvješća e, su od velikog značaja. Mislim da će izvjestitelji u sjeni sigurno moći e, dati svoj veliki doprinos. Također sam svjesna da u većim grupama će zastupnici htjeli e, dati svoje doprinose, tako da možda možemo objediniti na neki način sve te doprinose, možda bismo mogli u kompromisima se pozabaviti time na taj način. E, od u manjim klubovima zastupnika imamo više slaganja, ali nema sumnje da bi bilo korisno puno puta sam ja bila jedina osoba koja sam imala na primjer ukupnu sliku o e, cijelom dosjeu u na primjer trijalozima tako da e, je to važno i o tome moramo voditi računa. Što se tiče članka četiri, stavka 14 odnosa između e, zakonodavstva Europske unije i drugih e, važnih jurisdikcija e, zbog međusobne povezanosti globalnog financijskog sustava mislim da je bolja koherentnost i koordinacija vrlo poželjna kako ne bi došlo do sukoba između e, zakonodavstva Europske unije i zakonodavstva drugih jurisdikcija. Tako da prije nego što otvorim e, raspravu želim zaključiti tako što ću reći da e, ćemo o tome dalje raspraviti na pododborima i ovo izvješće će služiti kao smjernica za kolege u sljedećem sazivu parlamenta i preporuke ovog izvješća e, uopće imaju tu svrhu. Da li se netko želi javiti za riječ? Oni koji su uložili amandmane zapravo nisu prisutni. Nitko ne želi riječ? Ok. O tome ćemo glasati kad se to dođe vrijeme. Mislim da će to biti kraj mjeseca 30. Kao što rekao, ovo izvješće odbora, tako da neće ići na plenarnu. Ovdje se radi o razmjeni najboljih praksa. Dakle, uz pomoć tajništva ažurirat ćemo ovo izvješće i dostaviti ga kolegama pravovremeno. Sada možemo preći na novčane fondove. E, osoba zadužena za ovo je Said Al-Kadrawi, je li tu? Je, tu je. Said, imate riječ. Najpša hvala, predsjednice. Najprije jedna stvar. 433 amandmana su uložena i to pokazuje jasno, jasno koliko je e, zanimanje pobudio ovaj, ovaj rad. Već smo to rekli na jednoj prethodnoj sjednici. E, sa, suradnja s izvjestiteljima o Sjeni je bila jako odnosna. Ovo se radi o, ovdje se radi o konkretnom e, dosjeu koji je pred, iznio Europsko vijeće i tu je čitav niz mjera koji su iznesene kako bi se nastojalo e, kontrolirati e, financijska, odnosno novčane fondove i to one koji nisu e, reglementirani. Ti novčani fondovi imaju jako veliku ulogu u našem gospodarstvu, i ne smijemo se tu zavaravati moramo zajamčiti transparentnost, likvidnost finanskih tržišta, e, pravila igre. Brojni amandmani su prihvatljivi upravo zato što im je to cilj. Jučer sam imao prigodu po prvi put raspravljati s izvjestiteljima u Sjeni i čini se da postoji širok konsenzus glede velikog broja elemenata, mislim ovdje konkretno na proširenje baze e, aktive, odnosno imovine u koju se može investirati, omogućiti omogući da se traži vanjska procjena, zatim izvješća, stres testovi, sve to se nalazi u predlogu komisije, ide pravom smjeru, ali postoje neke stvari koje još treba poboljšati u narednim tjednima. Na primjer, zahtjevi za likvidnost i za diversifikaciju bi mogli biti ublaženi pod određenim uvjetima. Neki bi pak htjeli da se te mjere poštre. Dakle, o tome svemu treba raspravljati. No, ipak moramo paziti da ti fondovi budu dovoljno opskrbljeni likvidnostima. Ne smijemo sve staviti u sve ulagati u isto. Dakle, mora se moći investirati u fond fondova. A kad je reč o ulozi ESME i tu ulogu trebamo razjasniti. Ono što je problematično ovdje jest što se dešava sa sinefsima e, u odnosu na vinefse neki kolege su uložili amandmane s tim u vezi. Mislim osobno da bismo trebali e, podržati komisiju pa čak ići dalje. Naprimjer što se tiče Sinefsa, komisija je predložila jedan jastuk koji bi bio jednu rezervu koja bi bila stvorena u roku tri godine. Mi bismo htjeli da to bude još brže. E, kada je riječ o nacionalnim e, savjetnicima, neki bi prešli na Vinefse. E, jedna studija iz Harvarda smatra da bi bilo dobro da toga ima milijun 300 tisuća na raspolaganju. Dakle, o tome se ne raspravlja samo u Europi, već i u SAD-u. Dakle, mnogi žele sa Sinefa preći na Vinefe. To vam odmah izravno govorim. I to je dakle, rizik kakav ti fondovi predstavljaju što se tiče financijske stabilnosti je nešto što ne može opravdati i to smo u ostalom vidjeli tijekom krize. I takva vrsta rizika za brojne fondove koji, koji su u situaciji neravnoteže e, između likvidnosti i investicija vrijedi. Znam da u stresnim e, kriznim razdobljima e, da je to mogućnost da se ostvare lake zarade. Preći na Vinefse, možda je manje isplativo, ali je transparentno nije Meni je jasno da industrija, industrijski sektor o tome ne želi čuti, no tu su i drugi neke, neka mjerila za donošenje odluka. I tu je isto nešto što treba uzeti u obzir, dakle metode amortizacije troškova, E, to bi pružilo, omogućilo dodatnu transparentnost za investitore kako bi bolje razumijeli rizike tržišta novčanim fondovima. I isto tako treba razjasniti situaciju što svega toga tiče. Što se tiče Sinefa, e, analiza je pokazala da postoje divergentnosti e, od 10 do 15 poena to nešto se izražava u eurima ili u dolarima. Dakle, tu postoji naravno teža glede stvarne vrijednosti e, uložene imovine. Iz tog razloga i privodim svoje izlaganje kraju, imajući na umu ove brojke, čini mi se da e, prelazak svih fondova na VINEFE, dakle variabilne fondove, mi se čini nešto što bi bilo mudro i logično, i e, možete pogledati i mišljenje drugih regulatora koji se u tom smjeru izrazili i u svakom slučaju treba će dodatno raspravljati o tom prelazu sa Cinefa na Vinefe. Ukoliko ne dođe do većine e, koja bi bila za prelazak na Vinef, onda bi trebalo e, razmišljati o veličini te rezerve koje bi možda onda trebalo povećati. To je rezerva neka vrsta jamstva koja bi omogućila da se e, obustave e, refundiranje ili djelovanje određenih fondova, ali to je opet nešto još kompleksnije o čemu tek trebamo raspravljati. Dakle, veselim se raspravi s kolegama i unaprijed se zahvaljujem na suradnji. Hvala, Said. Sad u Evropskih pučana, Jean-Paul Gozes. Hvala vam, predsjednice. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju, to je uobičajeno, ali ja to iskreno govorim jer se ovdje radi o e, zajedničkom radu, raspravama i razmišljanjima koji su do sada bili jako pozitivni, iako nismo još našli rješenja glede svih tema, ali duh u kojem su vođene ove, ovi pregovori, e, potraga kompromisa je bila jako zadovoljavajuća i ovdje to želim reći. Cilj ovog, ove uredbe je da se iznađe rješenje kako bi se istovremeno došlo do veće financijske sigurnosti i istovremeno nastavilo financirati e, realno gospodarstvo jer su ti e, novčani fondovi nužni za realno za funkcioniranje gospodarstva. Drago mi je što smo uspjeli naći kompromise glede ove točke koje je spomenuo izvjestitelj, osobito kada se radi o proširenju dakle aktive E, što omogućuje da se investira i u neke druge fondove i e, isto tako da se poradi na e, jamčenju sigurnosti tih ulaganja. Druge stvari se još raspravljaju, osobito kada je riječ o likvidnosti ili, ili o diversifikaciji. Tu je i dalje teško pitanje Sinefa i Vinefa i e, što se toga tiče, naš klub zastupnika je podijeljen, još nismo objedinili mišljenja, tako da moramo još raspravljati i o ovome što predlaže komisija i o ovome što predlaže izvjestitelj. Moramo imati na umu da određen broj kolega želi da se ne ugrožava mogućnost e, e, cinefa u uvjetima za koje smatra e, industrija da su nerealni. Dakle, dobra rasprava, ali sumnjam da će e, uspjeti se naći neki pozitivan ishod. Hvala. Sada e, Alde ima riječ. Hvala Šaran. Kao što je Jean-Paul rekao, mi smo vodili dobru raspravu s izvjestiteljem. To je bila jako pozitivna rasprava u pozitivnom duhu. No, ja također mislim da je izvjestitelj za prvi kompromisni amandman e, e, pokazao nam ga i jučer, nam ga, jučer smo mogli raspravljati o tome. Ključni elementi još nisu zaključeni. Nadam se da ćemo e, naći načine da dođemo do konsenzusa. Ja bih samo želio iznijeti nekoliko stvari. Kao što sam ranije rekao, ključni ciljev jeste da se zajamči stabilnost i likvidnost e, u kojem e, kako bi novčani fondovi mogli služiti gospodarstvu kao što je to do sada slučaj bio i kako bi se smanjilo rizik e, rizici moramo poduzeti određen broj mjera. Ponekad, u nekim situacijama smo došli do sporazuma što se tiče likvidnih e, likviditeta, bilo da se e, od, da, li se, da toga treba biti 20% ili 30%, o tome ćemo još raspravljati, ali smjer kojim se ide je jasan i tu se slažemo. Što se tiče kvalitete e, imovine također je jasno. No ovdje imam jedno pitanje kada se radi o sinefima i vinafima ne slažem se baš da bismo trebali preći s jednog na druge. Ja vidim da bi jedni i drugi mogli imati naći svoje mjesto u budućnosti. Mislim da bismo mogli e, Sinafe e, ojačati uz nekoliko konkretnih mjera kao što su e, troškovi za e, likvidnosti u e, viskorizičnim situacijama i možda bismo određene mehanizme mogli ojačati, jer ukoliko uklonimo, ukinemo sinave i konvertiramo ih u vinave, mislim da bismo mogli doći do jako velikih količina e, suficita, likvidnosti koji ne bi nužno ostali u fondovima, već bi otišli drugdje na bankovne račune, a banke možda ne bi ni htjeli uzeti te, te novce. Ovdje se ne govori o milijunima, već o milijardama. I to bi stvarno povećalo opći rizik koji bi mogao zavladati na tržištima. Tako da mislim da moramo biti jako oprezni kada razmatramo e, mogućnosti i rizike koje bi mogli izazvati ti, takvi potezi. Što se tiče e, cijene e, troška, to mora, se može uzeti u razmatranje, ali pod strogom kontrolom. A kad je riječ o e, ratingu, tu ste već iznijeli neke e, kompromisne ideje, mislim da nećemo imati poteškoća da dođemo do konsenzusa E, kad je riječ o pravima o diversifikaciji, to je važna stvar, e, morali bismo izbjeći svaku koncentraciju rizika. I konačno, mislim da bismo se trebali postarati da ograničimo ili u potpunosti izbjegnemo vanjsku eksternu potporu od nekih suverenih e, vlast institucija ili bilo, kakav, bilo kakvo e, sponsorstvo e, Znate, u prošlosti fondovi nisu o tome govorili, ali kad pogledate statističke podatke vidi se da je tu bilo puno sponzorstva, tako da i to pitanje moramo riješiti. Dakle, sve u svemu idemo u pravom smjeru, ali još nismo došli do e, zadanih ciljeva, tako da se veselim eh, našoj budućoj suradnji. Hvala. Hvala. U ime zelenih, Filip Lamberts. Dobar dan svima ponovno. Dobar dan, Said. I ja sam jako zadovoljan radom naše kolege. i jako dobra atmosfera je bila tijekom pregovora. A Said, ukoliko mi dopustiš, ja ću nastaviti na engleskom jeziku jer su moje bilješke na engleskom. Prvo ključno pitanje jeste da li želimo još uvijek imati sinefe u Europi. Ja znam da e, to nije e, kranja e, ljevica podržala Mislim da ukoliko iznesu, iznose takve prijedloge, vjerojatno imaju određene razloge. Mislim da je kulturološki problematično za zapadnjak ili europljane nešto zabraniti, bilo što zabraniti, 68. je rečeno zabranjeno je zabraniti. Tako da više ništa ne branimo, ali ako je nešto loše po cijelo društvo, onda bismo ipak trebali uzeti u razmatranje ukidanje toga nečega. E, moj klub zastupnika nije podijeljen po tom pitanju, možda zato što je manji, ali evo, dajte nam, pružite nam priliku da, da porastemo malo, pa ćemo vidjeti da li ćemo i da, da ostati, ostati složni. Možda bi bilo dobro da se i drugi klubovi zastupnika smanje e, broj svojih zastupnika kako bismo mi mogli biti malo veći. No, u svakom slučaju e, slažem se sa e, obveznim e, prenakom Sinafa u Vinafe uz kratki tranzicijski rok i dobro, nemamo, nemamo većine za ukidanje Sinafa, no mi bismo predložili sljedeće dodatne zahtjeve što se tiče Sinafa u tranzicijskom razdoblju. Najprije morati imati e, stanje e, neto aktive kako bi se moglo procijeniti stvarna vrijednost e, jedinica i znamo da je Jean Paul predložio, iznio predloge s u, s tim u vezi uvesti kontraciklične tampone to bi bio asimetričan pristup e, tim tamponima. E, trebamo smanjiti mogućnost fondova SINAV da e, kao što ste vi Said rekli u svom 20, amandman 24. da se nametnu troškovi likvidnosti kada se dođe do pragova, mora prag biti barem 20%, mislim da E, su Sharon i Wolf Burkhardt uložili slične amandmane i onda u izuzetnim situacijama e, omogućiti privremenu suspenziju jedinica, odnosno dionica i i ja mislim da ima još nekih drugih sličnih amandmana. Uzir budi rečeno, čitava rasprava o očuvanju sinafa i o alternativnim rješenjima nema nikakva odgovora na pitanje o tome da oni koji prvi reagiraju e, imaju prednost. Dakle, to se ne može ukinuti. Ne, nisam vidio još vjerodostojan odgovor na taj problem. Mimo ovog e, pitanja sinava i e, prazak na vinave, mi podržavamo izvjestitelja e, u namjeri da se e, zabrani dakle novčanim fondovima da e, se da idu u financijske oaze. Želim da potreba isto tako, slažem s potrebom da se zaštiti zaštite novci poreznih platiša, poreznih obveznika i izlaganje e, novčanih e, fondova i tržišta derivatima e, otc i to je nešto što se treba, dakle, Mifid je iznio neke zanimljive ideje s tim u vezi, ako nisam potpunosti zadovoljan sa aspektom tržišne strukture Mifida. I vidim da je i Jean-Paul nešto iznio neke prijedloge s tim u vezi. E, mi e, predlažemo da se regulira politika e, plaćanja naknada i jer s obzirom da su novčani fondovi doslovno neka vrsta banaka, tako da nema razloga da ako imamo politiku za banke, onda zašto ne bismo imali za novčane fondove. Nadam se da će Europski sud to poduprijeti i potvrditi e, ovlast Europske unije da donosi zakonodavne tekstove s tim u vezi. Naravno, mi želimo ojačati ulogu i ovlasti ESME, dakle, to bi trebalo biti pod izravnom, izravnim nadzorom ESME i trebali smo obvezujuće e, ovlasti dati ESMI e, kada su u pitanju novčani fondovi i isto tako trebamo, treba primiti e, novčane fondove da imaju e, planove za e, rješavanje problema, dakle bolje je spriječ nego liječiti i imati rezerve bolje nego ne ništa. Dobro, staću sad s ovim. Vjerujem da ćemo imati zanimljivu raspravu, možda i žestoku raspravu jer smo do sada samo prošli kroz ove jednostavnije, lakše dijelove, ali ćemo vjerojatno uskoro preći na ove problematičnije aspekte. Hvala. Hvala vama, gospodine Strečeg, jel vi ponovno zastupate saida mm, Da, dobro jutro, ja ću ponovno biti Said. E, evo, nekoliko njegovih primjedbi. Najprije zahvaljuje se izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na vrlo produktivnoj diskusiji koju su imali jučer. Međutim, još jednom ponavlja svoja stajališta o e, tamponu vezanom za Sinafa kada se 2008. godine općenito e, sve spašavalo. Do toga je došlo ne zbog MMF-ova, već zbog e, izlaganja američkog financijskog sektora. E, to je komisija stavila u svoje izvješće i tu priznaje da su fondovi SINAF i VINAF, to su fondovi koji imaju puno iskustva, dakle da oni neki traže stvari e, a mm, e, kapitalni tamponi napravljeni su za banke, ne za fondove. Prema tome u ovom času jednostavno nema dovoljno gotovine kako bi taj tampon postao komercijalno izvediv i opravdan. Dakle, e, kada govorimo o razno raznim ulagačima i onima koji upravljaju MMF-om, zapravo oni misli da je ova vrsta tampona zapravo velika pogreška. Traži se možda da se napravi takav jedan tampon, ali s jedne strane regulatori e, traže jedno, imaju veliki razmirica s onima što traže u bankarskom sektoru. Ako mi e, pokušamo, pokušavamo ojačati e, povjerenje, MMF-ovi, e, naknade i drugo bili bi puno bolji od samog tampona, jer tampon bi jednostavno ubio i cijelokupni sektor SINAFA. Ako to žele neki zastupnici, onda u redu. Međutim, moraju biti vrlo otvoreni kako bi se svi e, ulagači i ostali dionici mogli za to pripremiti. Evo, to su bili saj, e, primjedbe Sajda malo. Hvala. Evo, javili su se i drugi kolege, Gay Mitchell, Sylvie Gulard, Astrid Luling i ja. Vjerojatno ne još, niko drugi, možda još da. Dakle, ako netko od vas još želi uzeti riječ, neka se javi. Ge, izvolite. Hvala. E, hvala također i izvjestitelju i e, izvjestiteljima u Sijeni. Žan ima pravo. Tu smo podijeljeni. Kada se radi o Sinafo. tu je stvarno to e, vrlo osjetljivo područje E, trebaju nam MF-ovi, dakle, i mnogo drugih stvari. Ja sam e, u okviru Ekona bio prošli tjedan u Irskoj, a jedan je irski sastupnik koji je nezavistan rekao što se tiče obveznica ne smijemo ih spaliti pa nakon toga gledati što će se dogoditi. Mislim da smo tu u sličnoj situaciji. Jer ako mi ovo napravimo vezano za simafe, onda stvarno možemo samo se bojati što se može dogoditi. Ja zapravo mislim da e, i sinafe i vinafe imaju budućnost. Onaj savjet koji sam ja dobio je naročito ovaj tampon za kapital bi iz, jednostavno izbacio likvidnost iz europskog bankovnog sustava ili ga narušio. Neki od vas su već to rekli. E, postoji mogućnost da dođe do odljeva bankovnih uloga. To svakako ne bi bilo e, e, dobro došlo u Irskoj. Mi već imamo problema s bankovnim ulozima. I to bi moglo rezultirati da ljudi izvade gotovinu iz banaka, odnosno da novac ode van Europske unije. E, Sinafi predstavljaju ogroman dio likvidnosti e, poduzeća e, i ne bi bilo dobro da ih, ga ih tim ličimo ako napravimo različita E, pravila, naime, ako situacija bude različita za Europsku uniju i za SAD. Komisija je u priopćenju e, iz, e, od 2012 kroz 1 dala svoju viziju. Što je rekao povjereni Galaker? On je rekao da rani znaci kažu da ne smijemo odbaciti prijedlog za e, e, tampon e, zonu Sinafa. Ne, trebalo bi ga s jedne strane napraviti jako velikim, a s druge strane ako bi bio jako malen, onda ne bi igrao ulogu koju bi trebao imati. Dakle, nije samo taj sektorski sektor koji E, želi da e, stvari teku glatko. To je vrlo važno vrijeme e, za njih. Pogledajmo što nam kažu ministarstva financija, što nam kažu tvrtke. Nedavno smo se susreli s predstavnicima sveučilišta koji su govorili o onima koji se bave izgradnjom stanova i oni su rekli mi želimo solventnost, likvidnost i da se novac oplodi i to tim redom. Moramo na to paziti. Što se pak tiče mogućih rizika koje su po mom smislu vrlo daleki, ja mislim da ovdje imamo kompromisno rješenje. Predsjednice, ne želim e, sada ulaziti u više detalja o tome. Moja su stanovišta poznata ali moram reći da nas to brine, da smo tu na vrlo skliskom terenu i da bi da zaista ne bi bilo mudro da ne ostavimo Sinafe i Vinafe kao moguće izvore likvidnosti. To bi bilo vrlo štetno za Europu i možda bi SAD-u i drugima to dalo veliku prednost. Prema tome, radimo zajedno, surađujemo kako bismo došli do jednog razumnog rješenja. To tako i radimo obično. E, ne znam, molim vas, e, nemojmo sve u džuture izbaciti. E, možda moramo izmijeniti neke stvari, ali ne smijemo sve ovo izbaciti. Hvala. Silvi ima riječ. Hvala Sharon. Ja dijelim zabrinutost o kojoj govorio Gaj, jer e, da, to su instrumenti koji su od odlučne važnosti za financiranje gospodarstva, naročito ako e, to eh, neki kažu da bismo sa eh, bankovskog financiranja morali preći na financiranje koja se eh, zasnije više na tržištu. Ne znam što zapravo o tome treba točno misliti, ali klubovi zastupnika imaju vrlo različita mišljenja. Međutim, čini se da ovo nije e, loše, da su nam, bi bilo bolje da e, damo prednost određenim ulaganjima nego drugima koji pridonose oporavku u Europi. Mislim da je to ispravan e, pristup, ali ako zadržimo sinave, mislim da bi barem trebali postaviti takve tampone koji bi nam omogućili da izbjegnemo da stvari krenu krivo. Evo, ne znam može li vam to išta pomoći, ovo što sam rekla, ali mi smo spremni na sve kompromise, a nakon toga ćemo moramo naravno razgovarati s vijećem o tome. Što se tiče sad moramo to malo oprezno uzeti s obzirom na način na koji se financiraju tržišta s jedne i s druge strane Atlantika. Hvala. Hvala lijepa. Sada Astrid ima riječ. Hvala. Nakon onoga što je rekao kolega Mitchell, ja mogu govoriti vrlo kratko. U potpunosti se slažem s onim što je on rekao. Kada smo prvi puta govorili o mm, novčanim monetarnim fondovima koji predstavljaju važne instrumente kako za ulagače na malo, tako i za institucionalne ulagače, ja sam tada načinila dvije primjedbe za koje mislim da su i danas aktualne. Dakle, okruženje u kojem se sada nalazimo, je vrlo osjetljiv s obzirom da su kamate gotovo nikakve, skoro pa nula. I e, kada gledamo e, za različite dionike na tržištima, onda one e, kako oni mogu oploditi novac je zapravo jako, jako malo i to može imati jako velike reperkusije. Ako bi e, kamate bile između 5 ili 6%, onda bi male razlike bile e, dakle kada su takve kamate 0,25% razlike ili 0,50% razlike postaje zaista vitalno. Prema tome u tom kontekstu zaista moramo pažljivo izabrati što ćemo odlučiti. A e, i sadašnja rasprava i amandmani pokazuju da su u klubovima zastupnika mišljenja vrlo različita. S druge strane, komisija zaista želi e, i osjeća potrebu da se sve stubokom izmijeni. E, kada se govorilo o fondu za tri 3%, onda je industrija rekla ne, on bi morao moći e, ako e, to e, situacija zahtjeva tražiti jedan e, veći da se uvede neki, neka taksa na to. Meni je rečeno da se sad problem još nije riješio, međutim, zašto ne bismo slijedili određene stavove jer institucionalni klijenti se ne bi ipak toliko poklekli i krenuli u zahtjeve za to, da ih se obešteti. Što se kamata tiče, kamatna stopa je jako niska. I sami ti e, tamponi, ja bih ga izbrisala jer nije na zakonodavcu da instrument učini gotovo, financijski instrument koji se potvrdio mm, da ga se izbaci još moramo dokazati da je to opasni instrument. Ne mislim da oni dokazi koji su do sada u tom smislu dati su dovoljno jaki i da opravdavaju rješenje komisije. Što je naš cilj? Više gospodarskog rasta i veća zaposlenost. Iz kojeg razloga moramo zato donijeti zakonski propis koji će iz Europe iz Europe otjerati financijske usluge koje su nam i tako tekako potrebne. Nadam se da će ipak na kraju razum pobjediti. Hvala, a sada Burkhard Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Biću kratak. Samo nekoliko stvari, iako se u osnovi slažem sa e, kolegama koji su prije mene govorili. Što se tiče teme rezerve, e, rezervne zone za kapital, ako to uvedemo, time bismo cijeli taj instrument e, konstantni, fondova sa konstantnim navom doveli u pitanje što po mom mišljenju više ne bi, onda se više ne bi isplatilo. Što se tiče pretvaranja fondova e, sa konstantnim navom u fondove sa variabilnim navom, mislim da bismo trebali otvoriti mogućnost za to pretvaranje, ali pod izvjesnim uvjetima, onda kada je to neophodno. E, i ako se pokaže praktič, e, izvedi, praktično provedivim. Također neko je spomenuo SAD, vlasti su tamo e, provele konzultacije u vezi sa reguliranjem financijskog tržišta. Prema mojim informacijama vjerujem da E, pošto se ne moramo žuriti e, da bismo trebali pričekati razvoj događaja u SAD-u prije nego što mi nastavimo sa donošenjem ovog zakonodavstva. Također i zbog naše obaveze u okviru G20. I posljednja stvar o kojoj sam nešto htio reći su e, pravila o diversifikaciji kriza je e, objelodanila slabosti i zato su pravila tu od vrlo velike važnosti mislim da bi e, se kvaliteta aktive bi u buduće stvarno trebala biti e, osigurana zagarantirana i zato bi htio naglasiti da je to osobito za neke vrste aktive od osobitog značaja. Hvala lijepa. Rekla sam da ću se i ja javiti za riječ. A nakon toga ćemo zamoliti komisiju da odgovori na neka pitanja koje govori i Nakon toga ću vam dati riječ. Dakle, ne moram više ništa puno dodati o sinavima. U mojim amandmanima e, sam bila više za e, naknade e, za financiranje više nego li za jednu dan takav tampon kapital. Moramo vidjeti trebamo li se založiti za intern postupak analize ako se bavimo dakle samim Sinavom i činjenicom da je Mario Draghi e, komentirao kao i Europski fond, ESRB e, također, oni su komentirali te stvari već prije nekog vremena i to na osnovu prvobitnog neprocijene utjecaja od strane komisije na studiju vina. I e, u početku se bilo protiv samih fondova Vinava i samo 12% njih bili su e, zasnovani na euru, a od njih je samo 1% otprilike bilo orijentirano na ulaganja. Dakle, za e, tvrtke i druge koji su se koristili sinovima to je važno. E, definiralo se to na e, odljevu od jednog posto ili od 3% u roku od 3 dana to je nešto što je zapravo uobičajeno i e, mislim, dakle oni su oči 1%, ali 3% je vrlo uobičajena norma. Prema tome oni e, su odredili kriva mjerila za to izmjere. E, male udruge i druge koje uredba MIFID naziva ulagačima na malo e, su tu. I ne možemo ni na koji način izbjeći i činjenicu da su stvari vrlo jednostavne. Ljudi mogu shvatiti ako im se kaže jedan euro dođe i jedan izađe. Ali novac koji ne dođe tu neće nužno stoga ići u fondove vina. Taj će se novac staviti u banke i što će se dogoditi kada ne samo novac ode iz e, e, monetarnih tržišta, već kad ode iz banaka. Morali smo uvesti e, zakon, recimo u Irskoj, gdje su zajamčeni bankovni ulozi. Treba dakle imati jamstva za bankovne uloge. To ne znamo je li u redu da se traži od ljudi da više novca tamo stave. I dakle, postoji čitav niz razloga iz kojih mi ne želimo da se taj novac stavi u banke a u potpunosti smo zanemarili činjenicu da neće dobiti vaš euro natrag ako ranije okončate taj fond. Mm, naš e, bi zadatak trebao biti da kažemo da u redu neke stvari nisu funkcionirale dovoljno dobro, ali iskoristimo to što smo mogli zaključiti i nemojmo zabraniti te E, fondove, već jednostavno e, učinimo nešto da oni bolje funkcioniraju. Evo, to su komentari koje sam ja imala, a sada ću se obrati predstavniku komisije. Ko će govoriti me komisije Tilman? Da, e, hvala lijepa. Biću vrlo kratak, samo u vezi sa tri stvari. dakle, mi priznajemo da vjerojatnost e, e, e, toga da svi podignu, žele odjednom podići svoja sredstva, postoji jedna osnovna razlika. Stabilan fond ima E, svoje osobine i zato je najvažniji cilj našeg prijedloga stvoriti likvidnost. Mislim da to ne bi trebalo žrtvovati. Druga najvažnija stvar je bila e, e, diversifikacija rizika. Međutim, u specijalnom slučaju Fond, stabilnih fondova oni imaju dakle to obećanje stabilnog E, otkupa i zbog toga smo predložili tu e, rezervu, tampon. E, dakle, tu bi se plaćala dodatna naknada. To je naravno istina. Ako je to permanentna karakteristika, ali čim je ona privremena, onda to e, nije više tako. E, niti jedan fond u tom slušaju više neće tražiti e, naknadu za likvidnost. Dakle, mi tu imamo neke sumnje u zaključak da je ta naknada za likvidnost adekvatno rješenje. Hvala lijepa. Hvala lijepa, time smo došli do kraja popisa oni koji su se javili za riječ, da li izvjestitelj želi još nešto reći. E, ja želim zahvaliti kolegama na e, njihovom sudjelovanju u raspravi, na njihovom doprinosu. Kao što sam rekao, postoji cijeli niz stvari u kojima su naša stališta prilično blizu jedna drugom. Što se tiče e, fondova sa konstantnom, e, konstantnim navom, tu moramo naravno još e, poraditi na tome. Želim samo korigirati dojam koji se koji je stvorio da su te odredbe stare, ne, nisu, one potiču od prošle godine kada je gospodin Dragi bio ovdje. Dakle, ta, taj prelazak sa fondova sa promjenjivim navom na fondove sa konstantnim navom. Spomenuo sam studiju sa Harvarda s prošle godine zanima me što izvjestitelji u sjeni misle o tome. Dakle, bit ću kratak, još samo ukratko, sljedeći tjedan ću pokušati održati sastanak sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo pobliže pogledali pitanja koja još valja razriješiti. Nadam se da ćemo u veljači do veljače u tome uspjeti kako bismo učinili tu napredak. Neki ljudi kažu treba pričekati, e, vidjeti što će Amerikanci učiniti, međutim možda bi oni trebali pričekati nas, možda bi trebali e, upravo obrnuto e, mi biti prvi, zašto bi mi čekali njih? Možda bismo se trebali međusobno konzultirati i pokušati donijeti iste standarde i efikasno učinkovito zakonodavstvo. E, dakle, ja ću pokušati uspostaviti kontakte sa e, sugovornicima u SAD-u. Mislim da ne trebamo čekati dok oni završe sa tim poslom. Hvala lijepa. E, pokušat ćemo glasanje održati 12. veljače i e, pokušat ćemo ovaj dosje staviti na dnevni red travenske plenarne. Hvala svima na njihovim doprinosima ovoj raspravi, a sada prelazimo na točku 12 dnevnog reda, ne, pardon, točka 12 je odložena, pa prelazimo na točku 13, Europski dugoročni investicijski fondovi. E, tu ćemo sad opet imati iste aktere, E, dakle, na dnevnom redu je razmatranje amandmana i molim e, izvjestiteljicu Kraca Cagaropolu da nam e, danas izvijesti o stanju stvari. Želim se zahvaliti kolegicama i kolegama na njihovim zanimljivim doprinosima ovom izvješću. Dobili smo 94 amandmana, neka od njih su, 294 amandmana, neka sam ja, neke sam ja sama uložila. Želim objasniti e, neke amandmane. U vezi s tim sljedeći tjedan imamo jedan sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni. Jedna jedna tema kojom se bave kolegice i kolege tiče se pitanja da li ovi fondovi trebaju mogu uključivati i eh, tvrtke koje su registrirane na burzi da li oni mogu sudjelovati u njihovom kapitalu E, e, mala i srednja poduzeća prema definiciji komisije odnosno e, dionička društva sa vrijednošću do jedne milijarde je ono što je u prijedlogu komisija. Drugi kažu da bi sva dionička društva trebala u načelu moći sudjelovati u ovim fondovima. I sad se postavlja pitanja koja dionička društva, dakle do koje vrijednosti trebaju moći sudjelovati u ovim fondovima. Općenito bi se moglo reći da bi dionička društva trebala moći biti uključena, ali ja bih rekla samo ona mala i srednja poduzeća koja su e, evidentirana na burzi jer oni imaju problem sa likvidnošću. Još jedna važna tema a željela, željela bih da se i kolege o tome izjasne, stiče se e, prava na otkup. Kako bi ovaj instrument bio atraktivan, kaže se da bi trebala postojati mogućnost da se ta prava, da se tim pravima trguje, da ih se prodaje. Dakle, ako se ta prava moraju zadržati do njihovog istoka, onda, su, e, onda se time smanjuje atraktivnost. Dakle, kao e, što sam već rekla, e, ta prava E, neki kažu bi trebalo moći prodati, neki kažu da se time ne bi smjelo moći trgovati i da bi da kad bi se time moglo trgovati da bi to povećalo atraktivnost ovih fondova. E, treći pak misle da samo privatni investitori mogu trgovati time pod izvjesnim uvjetima jedan zanimljiv prijedlog da Jean-Paul Gozes, a taj je da bi e, se vrijednost e, morala moći smanjiti za vrijeme trajanja fonda. To bi značilo da neki ulagač može izaći, da bi se morala moći otvoriti mogućnost da ulagač izađe iz fonda. E, time sam se također pozabavila. Dakle, e, kako bi se e, vrijeme trajanja moglo ograničiti. Po mom mišljenju ne bi bilo razumno da se udio mora zadržati do isteka vremenskog trajanja fonda, ali e, to bi se moralo moći i produžiti. To je zapravo važno pitanje. Jedan, mislim da bi trebalo ipak e, odrediti da se mora e, udio zadržati barem jedno izvjesno vrijeme E, u amandmanima kolegica i kolega je o tome riječ. Dakle, da li se fond treba e, održati predviđeno vrijeme trajanja ili da bi se mogao skratiti ili produljiti. Ja nemam, nisam još e, definitivno formirala svoje stajalište u vezi s tim. E, nadalje, pitanje kako olakšati e, to da fondovi nađu svoje ulagače, e, možda će tu biti manje privatnih ulagača, radi se o koegzistenciji između profesionalnih i privatnih ulagača. To je jedno komplicirano pitanje jer njihovi njihovi prioriteti su različiti. Dakle, o tome bih htjela još razgovarati sa kolegicama i kolegama. E, još jedna tema tiče se evropskog evropske varijante tih fondova Radi se o projektima koji su 60% unutar Europske unije, 40% izvan. Moj prijedlog bi, to, bi bio da se taj omjer promijeni na 50-50, pola-pola. Mislim da to međutim nije o toliko odlučujuće važnosti. S jedne strane, naravno, želimo e, da se e, potiče infrastrukturu i tržišta unutar Europe, ali s druge strane e, želimo privući e, ulagače. Dakle, ipak sam za to da se ostane na om, kod omjera 60-40. 60-40%. E, što se tiče zajmova, e, ja sam za ja nisam za prijedlog, ja sam za to da ostanemo kod prijedloga komisije. Nadalje, e, pojačavanje sankcija za one koji e, e, se ne pridržavaju pravila igre, odnosno odredbi. tu smo dobili različite amandmane, neki smatraju da bi nekretnine ne, da nekretnine ne bi trebale biti uključene. Mislim da bismo tu trebali biti otvoreni za razne prijedloge. kako stoji stvar sa e, jačanjem e, socijalno-političkih kriterija i e, ekoloških kriterija. Mislim da tu ne bismo trebali donositi neke stroge odredbe što se tiče zaštite okoliša i socijalnih kriterija jer oni se ne tiču osnovnih ciljeva radi kojih ovi fondovi uopće postoje. Eto toliko što se tiče različitih amandmana koji su do sada uloženi. E, sa, jako me zanimaju sada mišljenja kolegica i kolega također e, prijedlozi za kompromise ćemo koje ćemo dobiti na sastanku sljedeći tjedan. U redu, hvala lijepa. A sada u ime kluba zastupnika SID, e, izvjestitelj Sjenije ponovo Said, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. E, najprije želim izvijestiti, e, zahvaliti izvjestiteljici na obavljenom poslu i na uvodu, uvodnom izlaganju koje nam je upravo sada iznijela. E, tu doista postoji niz pitanja koja treba razjasniti. Sve u svemu mi podupiremo prijedlog da se dugoročni fondovi e, e, otvore za investicije, odnosno ulaganja, moramo naći načina da to postignemo kako bismo ponovo oživjeli gospodarstvo ali morali bismo težište staviti na e, infrastrukturu nismo za to da se uključe nekretnine jer mislim da bismo time promašili cilj ima drugih instrumenata za ovo područje a što se tiče e, sekuritizacije mislim da bi da je to važna, važno pitanje, ono to ima veze s tim tko dolazi u pitanje e, e, kao tko dolazi u obzir kao ulagač. Tu je važno e, definirati jasna pravila recimo za to kako se može ponovo izaći iz fonda. E, ne bi bilo prihvatljivo da e, investicije koje su e, koje su jednom učinjene, odnosno kad su sredstva jednom uložena u fond, da se taj fond onda dovodi u pitanje time što će se ulagači ponovo povući iz njega, povući sva sredstva iz njega. Dakle, ulagači bi trebali biti svjesni dugoročnosti svog ulaganja. Evo, to bi bilo najvažnije što, smo, što sam ja htio reći. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Da, ja ću govoriti u ime kolege Tabaka. On se ispričao što danas ne može biti ovdje. Ja ću samo pročitati ono što mi je on e, dao napismeno, nisam imao prilike razgovarati s njime o tome. Kao što smo već rekli u prethodne dvije rasprave o ovoj temi, on pozdravlja inicijativu Europske komisije i u principu podržava te prijedlog. E, postoji jedan jaz e, koji valja smanjiti E, kako bi se postigao održivi rast. E, u izvješću o e, malom i srednjem poduzetništvu njihova ovisnost o pristupu financiranju je izuzetno velika. postoji pomanjkanje dugoročnog investiranja, ulaganja sredstava u fondove, e, pomanjkanje dugoročnog, e, dugoročnih fondova e, je značajna, ali moramo se pozabaviti jednom drugom temom, akumulacija ovog zakonodavstva ne bi ulaganje trebalo učiniti manje zanimljivim za ulagače. Kao primjer, ideja jedne kompleksne e, kompleksnog labela e, je e, iznešena dakle ako je cilj bio omogućiti e, financiranje ta ideja se neće uspjeti ostvariti e, pristup e, isti pristup za sve bez obzira da se radi o malim ili velikim ulagačima neće koristiti ulagačima nasuprot različiti investitori imaju različite potrebe i tako, dakle možemo izvući zaključak da E, je potrebna veća fleksibilnost e, i e, različite kategorije ulagača, dakle kako oni koji imaju mogućnost izaći prije vremena, tako i oni koji će ostati do isteka fonda u fondu. E, nadamo se da će izvjestiteljica moći uzeti u obzir sve te amandmane i da ćemo imati prilike s njom razgovarati o tome. Hvala lijepa. Hvala. A, Filipu ima zelenih. Opet vi. Da, očito je moj dan. Pa najprije bih e, htio reći da nam se dopada e, prijedlog komisije ovakav kakav je. Dakle, cilj je da se strpljivim investitorima stavi raspolaganje sredstva koja će moći investirati. Dakle, sva moguća e, promjena cilja tog e, zakonodavstva nam se čini čudnim. Naime, mi želimo motivirati strpljive investitore i ne odstupati od te linije. Dakle, slažemo se u načelu s predlogom komisije, samo se želimo postarati da e, zahtjevi i uvjeti koji su stavljeni u e, zakonodavni prijedlog da e, budu dovoljno razumni i učinkoviti kako bi se ostvarili ciljevi. Mi smo uložili određen broj amandmana. Ja možda neću pročešljati sve te amandmane, samo par njih. Evo, mi smo htjeli pojačati formiranje tih fondova, 1.3.6 i isto tako evoluciju investicije i trošak za investitore. Dakle, mi hoćemo Ovdje se radi i o menadžerima tih investicijskih fondova, tako da bismo želi provjeriti da li oni imaju ikakve zakonske obveze, odnosno da li E, hoćemo da e, tim fondovima, europskim dugoročnim investicijskim fondovima budu na čelu ljudi koji imaju pravi rodajnice, odnosno pravi ljudi. I isto tako želimo zalagati za bor protiv rizika i svi derivativi i hedge fondovi e, pod određenim uvjetima mogu biti tu uvršteni dakle da se postara da su da se koriste kako bi se borilo protiv svih rizika, a ne protiv nekih tamo eh, odnosno za neke druge neke druge svrhe. Eh, investicije u razvojne banke i eh, post, određeni minimalni postotak e, investicija u EU su, mislimo da investicije u stvarnu, stvarne aktive e, mogu biti dobri pod uvjetom da e, se tu radi o stvarnoj realnoj aktivi koja će biti dugoročna realna aktiva. I zabrinuti smo malo glede ovih pravila za investicije u europske investicijske fondove ukoliko se radi o e, razdoblju do pet godina. Dakle, amandman 12 e, ima za cilj da e, se pokrije barem pola vremena trajanja investicijskog fondova. Nije nam jasno zašto nema nikakvih sankcija u slučaju nepoštovanja tih e, pravila investicijskih, europskih investicijskih fondova, dugoročnih fondova i kao što je Jean Paul rekao, slažem se s tim, to bi trebalo uvrstiti i konačno tu je problem e, popisa e, ltif odnosno europskih dugoročnih investicijskih fondova, jer u biti mi smatramo da finanske tržišta i burze da su povode kratkoročnim e, razdobljem, tako da bi tu moglo doći do sukoba interesa između kratkoročnih i dugoročnih. I podržavamo određeni broj amandmana kolega, kao što je to naš običaj, dakle one gospođe De Luling i gospodina De Bakera, kojima je cilj, dakle, e, diversifikacija, to e, evo imam, uzmamo naravno slažemo da treba malo izmijeniti to. Slažemo se sa Žampolovim amandmanom 15. u kojem se govori o e, nastojanju da se zadovolje e, kriteriji za kvalifikaciju i da, budu, da bude zadržan rok od 5 e, godina i prijedlog Aldea o životnom vijeku E, fondova nam je, investicija nam je prihvatljiv također. E, ima tu još nekoliko amandmana koje podržavamo, osobito se radi tu o onima kojima je za cilj da se onemogući e, maloprodajne investitore da sudjeluju u ovome. Mislim da ne bismo smjeli pobrkati ciljeve ovdje. Mislimo da najbolji način da se investitore navedi da investiraju u europske dugoročne investicijske fondove bilo posredstvom UCIT E, odnosno e, društva zajedničkog ulaganja. E, oni pružaju svu zaštitu koja je potrebna i nema nikakva razloga ovaj, da spriječavamo društvo zajednička ulaganja, da ulažu u europske dugoročne investicijske fondove. Dakle, bilo bi dobro da sve moguće zaštite stavimo u uredbu o europskim dugoročnim investicijskim fondovima i da ne dođe do preklapanja Dakle, mi bismo se držali e, društva zajednička ulaganja i priroda samih Eltifa, e, kao što je rekao Said Kamal e, i e, amandmane 27 i Pučana i Aldea, vjerujemo dakle, da e, profesionalni investitori koji traže nešto drugo, a ne e, dugoročne investicijske fondove, da imaju na raspolaganju brojne e, proizvode, tržišne proizvode kako bi utažili svoju glad i tako da ne dovode, ne izlazući u opasnost ove dugoročne investicijske fondove. Tako da ne vidimo zašto bi se ne vidimo, da suprotstavljamo se amandmanu 15 gdje se uklanja pravo s nadležnim institucijama da e, se nadziru buduće obveze e, LTIFA. Eto, to, sam, to su neke od napomena koje sam htio iznijeti i ću tu. Najpša hvala govornicima. E, ovdje su se javili još Jean-Paul Gozes i Astrid Luling. Mislim da imamo dovoljno vremena. Dakle, Claude, imate riječ. Hvala predsjednice. Ja imam nekoliko observacija i zahvaljujem Rodiju što je tako dobro radio. On je pitanja pitanje, nastojat ću mu odgovoriti. Dakle, mislim da je cilj stvaranja tih fondova jako koristan, hvala vrijedan i uzima e, u obzir činjenicu da postoji problem sa dugoročnim investicijama, odnosno financiranjima. Ja sam uložio amandmane u nekoliko tema, dakle proširenje e, na e, tvrtke koje su na burzi, kotiraju na burzi, favorizirati investicije u Europi, omogućiti e, rukovođenje portfeljima na što učinkoviti način, dopuniti uredbu sa mogućnosti administrativnih globa i vraćam se na ono što je malo prerečeno, a to je izmjena kapitala tijekom e, životnog vijeka fonda. Zašto to kažem? Pa zato što može doći do slučajeva da iako su ti fondovi zatvorne prirode i to na određeni e, rok može e, biti korisno onome na kome su fondovi da smanji kapital, odnosno aktivu i tako što će otkupiti udio oni koji ne žele ostati u fondu. Naravno, to sve treba biti pravi, e, uređeno pravilima, to treba e, napraviti, ali smatram da ne bi bilo dobro da, se, da si uskratimo tu e, mogućnost adaptacije i jednostavno trebamo biti otvoreni mogućnosti adaptiranja na i prilagodbe prirodi tržišta. Eto, što se ostalih stvari tiče, otvoren sam prijedlozima izvjestelju o sjeni i izvjestitelju e, i smatram da je ovo jako korisna stvar, dakle, Europski dugoročni investicijski fondovi. Hvala. Najpša hvala. Astrid, imate riječ. Hvala, predsjednice. Mislim da nije nevažno podsjetiti da je cilj europskih dugoročnih investicijskih fondova da se dođe do nužnih e, kapitala da za financiranje korisnih investicija u realnom gospodarstvu. I ti fondovi po samoj definiciji e, su dugoročne prirode i tako da su prilično nelikvidni. Dakle, tu treba pružiti mogućnost, dakle pružiti investitorima mogućnost da e, povuku uloženi kapital prije isteka roka fonda mi se čini malo kontradiktornim. Neki e, fondovi za ulaganje u nekretnine e, koji bi omogućili takvo, takav povratak fondova mogli bi polučiti velikim opasnostima po samo preživljavanje fondova u slučaju masivnog povlačenja kapitala i onda bi investitori izvukli deblji kraj i čitajući uložene amandmane došao sam do zaključka da svim da svi kolege ne misle jednako kao i ja. kada je riječ o zaštiti investitora s ciljem iznalaženja kompromisa s prvom točkom, ono što bi se moglo uzeti u obzir jeste da se smanji ulaganje na osobe koje su e, upućene i koje mogu e, preuzeti na sebe rizik e, likvidnosti. Tu bi se moglo uzeti u obzir jedan prag investicije, na primjer 100.000 eura, kao što je to e, kao što to stoji u prethodnoj uredbi, te izjava e, u kojoj bi se potpisao da se prima na znanje da, je, da su investitori svjesni e, rizika investicije. Evo, vidjela sam da kolege Debaker, Tremoza, Schmidt, Mann, i drugi spominju takve kriterije. Ja bih također e, žela staknu činjenicu da se ovdje radi o europskim fondovima i da im je cilj da se stvori e, europsko tržište dugoročnih investicija i sam i to je dakle europski fond i omogućuje državama članicama da e, E, uspostave strožija pravila glede ulaganja u te fondove. Amandmani 80, 123, 278 su po mom mišljenju problematični s tim u vezi. Zatim, amandmani koji se odnose na distribuciju prihoda su smisleni, treba imati na umu mogućnost distribuiranja kapitala prvobitnog, prvobitno uplaćenog kapitala s obzirom tih fondova da se povećaju kapitali, da se poveća kapital za financiranje dugoročnih projekata, onda bi trebalo biti moguće osnivanje jednog dijela alternativnog fonda da on bude određen kao europski financijski dugoročni fond. To bi omogućilo da se stvaraju transferzalne investicije, te bi se srazmjerne uštede mogle napraviti i moglo bi doći do diverzifikacije kako bi se učinkovito odgovorilo, e, odnosno zadvojile prve ciljeve. I isto tako da se prikupe kapital za te projekte i s tim ciljem ne bi smjelo biti zabranjeno ulagati izvan Europske unije, niti nametati socijalne, ekološke, stroge ciljeve, jer bi to ograničilo mogućnosti investiranja. Dakle, ja se ne slažem sa zelenima s tim u vezi. Ta ograničenja bi obeshrabrila brojne e, investitore i da stupe, odnosno da stvore te europske dugoročne investicijske fondove, i to bi dovelo pod znak pitanja e, uspjeh tih fondova i tog projekta konačno s ciljem da se pomogne na terenu zakonodavni tekstovi u vezi s investicijskim fondovima, dugoročnim investicijskim fondovima. E, ja osobno i drugi kolege predložili smo e, mogućnost za LTF da indirektno investiraju u E, kvalificirane e, LTIFE. To bi moglo biti organizirano posredstvom investicijskih fondova koji u svojoj aktivi imaju samo e, kvalificiranu aktivu što bi moglo biti organizirano posredstvom pravne, pravnih struktura i gdje se radi dakle o stvarnoj aktivi. Eto, to su neki neka pitanja i koja si postavljam je, mislim da bi od tog fonda treba, da bi taj fond trebao stvarno biti uspješan, a kako bismo to ostvarili treba imati na umu sve ove spomenute amandmane. Hvala. Najljepša hvala. Imamo još dovoljno vremena. Predstavnici komisije su tu, tako da dajem riječ komisiji. izgleda ste vi opet. Evo, Ukratko imamo običajna tri poena, ovaj put su međusobno povezani, čuli smo puno toga o mogućnosti za e, redemciju, e, za širenje vijeka trajanja i proširenje e, popisa. Dakle, sve ove stvari su međusobno povezane jer se u sva tri slučaja radi o nelikvidnostima, o aktivi fondova dugo smo se tim pitanjima bavili, u ovom slučaju ne možemo e, biti i e, dugoročni investitori i kratkoročno povući e, financijska sredstva. Dakle, ovo jedno s drugim ne ide zajedno i tako da mislim da e, to nije kompatibilno, to je se u prošlosti pokazalo. Postoji dakle e, određeni e, vijek e, tih fondova i smatramo da životni vijek tih fondova može biti izmijenjen kako bi fond mogao nastaviti postojati, ne mora biti dakle zatvoren, no svi se investitori moraju za složiti s tim, ali oni koji na kraju vijek roka trajanja e, žele povući, to, to im mora biti omogućeno. No, svakako postoji taj inicijalni rok trajanja e, fonda koji može biti obnovljen, no e, pod uvjetom zajedničkog dogovora. Što se tiče sekundarnih tržišta, mislim da je to dobro sredstvo da se poveća likvidnost za investitore, a da se ne opterećuje menadžere fondovima, upravitelji fondovima, tako da nema potrebe da, e, da se, e, ukoliko se nađe e, investitor na sekundarnim fondovima, da se prodaju prodaja aktiva fonda. mi smo uveliko za to, dakle uzet ćemo u razmatranje inicijativu Filipa Lambera o sekundarnim tržištima, no ipak smo za sekundarno tržište jer je to način da se dođe do e, likvidnosti umjesto da se e, opterećuje menadžera fonda e, drugim pristupom. Hvala. Hvala. Pa, ja moram reći da sam zapravo skovala termin o jednom odlaganju, odnosno odmoru od te e, malo prodajne stvari, mislim, ne znam, to je čista zamisao i trebalo bi e, možda ponukati ljude da se opredlje za dugoročna ulaganja. u čim se nitko ne želi uzeti riječ, dajem ponovno riječ e, Rodi imate riječ. Hvala. Da, ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava jer s jedne strane čini se da smo mi svi svjesni važnosti e, ove tematike, a s druge strane čini se da nemamo nikakvih bitnih e, razlika u načinu na koji gledamo na tu tematiku. Pa mislim da ćemo sljedećeg tjedna uspjeti ostvariti kompromisni prijedlog. Zahvaljujem također komisiji koja nam je pomogla i koja nam je dala e, dobre materijala za raspravu. Hvala lijepa. Kao što je rekla izvjestiteljica, dakle mi ćemo o tome glasati u e, veljači i onda bismo to trebali, o tome se trebalo glasati u travnju kada će se glasati jako puno toga e, glasati na plenarnoj sjednici. Hvala vam lijepa, ovim zaključujem ovaj sastanak, a naš teći sastanak je prema rasporedu.